sigurnosnu politiku o revizijskoj konferenciji ugovora o neširanju nuklearnog oružja 2015. E, zastupnice Mogherini, izvolite. Hvala vam. Prije svega dopustite mi da vam zahvalim na ovoj raspravi. Ovo je nešto što je meni veoma važno. Revizijska konferencija će se održati u New Yorku od 27. travnja do 22. svibnja. I to je e, najvažniji događaj kad je riječ o globalnom, globalnim naporima o neširenju nuklearnog oružja i drago mi je da je parlament organizirao ovu raspravu. Već sam u listopadu na saslušanju rekla da planiram raditi na toj temi i da ću e, sudjelovati na toj konferenciji. Isto tako vjerujem da je važna uloga Europskog parlamenta u ovome. Ako ne griješim, to je bio slučaj 2010. kada je Europski parlament usvojio rezoluciju koja je pomogla u oblikovanju stajališta Europske unije i mislim da bi bilo jako korisno da održimo e, dijalog i kako bi naše stajalište bilo zajedničko. Dopustite mi i da vam zahvalim za sve prilike koje smo um, imali kada ste nas pozivali eh, u relevantne odbore. Što se tiče ovogodišnje revizijske konferencije, plan rada je vrlo eh, raznolik. Isto tako znate da postoje različita stajališta o uh, različitim načinima provedbe akcijskog plana iz 2010. i te je stavove vrlo teško pomiriti. U tom kontekstu jako je važno ne izgubiti iz vida nekoliko tema koja su od regionalne važnosti i koja će biti relevantni još za vrijeme ehm, kada se bude održavala konferencija. Tu je naravno ehm, riječ o pregovorima u Iranu E, nakon e, vijeća rezolucije e, nakon rezolucije vijeća sigurnosti UN-a i nadajmo se da će ti pregovori dovršiti se i da će svi imati koristi iz toga. Još jedan element koji će utjecati na ishod konferencije je činjenica da konferencija o oružju za masovno uništenje i o slobodnoj zoni od takvog oružja na Bliskom istoku. Zahvaljujem svima na velikim naporima u tom pogledu i ja se nadam e, da će i ova konferencija biti jednostavno i jednako uspješna. Što se tiče razoružanja, velika se rasprava e, vodi na sastancima o temama katastrofalnim humanitarnih posljedica bilo kakvog korištenja nuklearnog oružja. I vodi se velika međunarodna rasprava nedavno u Beću, e, organizirana od strane Austrije. I dokle neki žele definirati pravnu zabranu korištenja takvog e, oružja, drugi se zalažu za postupno razoružavanje uzimajući u obzir Naravno, sigurnost rasprava je i dalje u tijeku i kao što znate, Europska unija ima različite zemlje članice sa različitim povijestima, različitim tradicijama i različitim temama koje su posebice osjetljive. Za vrijeme posljednje konferencije u Londonu pet zemalja je potvrdilo svoju predanost da se ostvari svijet bez nuklearnog naoružanja u skladu sa ugovorom o neširanju nuklearnog oružja. I to je ključno kako bi se ostvario napredak prema mm, višestranom razoružanju. Mislim da konferencija, iako smo još uvijek u procesu oblikovanja našeg e, službenog stajališta, mislim da bi konferencija ipak trebala donijeti viziju o tome kako ojačati ugovor kao što sam rekla, trenutačno sa zemljama članicama radimo na pripremi zajedničkog stajališta za tu konferenciju i mislim da čak i ako zemlje članice e, se ne slažu, imamo zemlje članice sa e, nuklearnim materijalom, imamo one dakle bez, ali vjerujem da ćemo se na kraju uspjeti usuglasiti. Osobno vjerujem, a to je i stav Europske unije, da e, ugovor o neširanju nuklearnog oružja mora ostati kamen temeljac e, neširenja nuklearnog oružja i kamen temeljac za razoružanje. Isto tako, e, to je jedan od ključnih stupova za daljnji razvoj nuklearne energije za korištenje u mirnodopske svrhe. Naravno, kao što svi znate, svi podupiremo univerzalnost ugovora o neširenju nuklearnog oružja morat ćemo promicati održivi i uravnoteženu e, provedbu akcijskog plana koji je usvojen 2010. I taj je akcijski plan mm, bio dakle naša zvijezda vodilja do ove sadašnje konferencije, a zatražit ćemo od svih e, zemalja potpisnica ugovora o neširenju nuklearnog oružja da ispune svoje obveze i radit ćemo na tome da na konferenciji definiramo na koji način ispuniti te obveze. Dopustite mi da samo kratko prođem kroz neke detalje stava Europske unije, dakle sada dok je još u nastajanju, sa obzirom na tri glavna stupa. I molim vas imajte na umu da ovo stajalište još uvijek nije službeno, tek je u radu. Dakle, što se tiče razoružanja, Moramo ponoviti da je e, naš cilj da se provede razoružanje u skladu sa člankom 6 ugovora o neširenju nuklearnog oružja te da se ostvari napredak. I to najviše kroz e, smanjenje zaliha takvog materijala. E, pozdravljamo smanjenja učinjena do sad i pokazanu odgovornost od stranih zemalja koje su uništile velike arsenale i Isto tako pozdravljamo e, napore SAD-a i Ruske federacije koje rade na provedbi novog e, ugovora i veselimo se novom smanjenju nuklearnog arsenala. I u toj u tom dakle e, okruženju mislim da će u ovom sadašnjem okruženju mislim da će to biti najteži dio zadatka. Pozdravljamo e, konferenciju zemalja, zemalja koje su dakle imaju nuklearno oružje, e, da se radi na izgradnji povjerenja, provjeri e, lokacija te dodatnim sigurnosnim provjerama. Predani smo kontroli oružja i općem razoružanju. Želimo obnoviti multilateralne napore, uključiti sve strane. Dakle, prije svega to je konferencija o razoružanju. Trenutačni, trenutačni zastoj zbog nemogućnosti dogovora progovorna rada um, ne samo da ometa radove, nego je potpuno neprihvatljiv. I mislim da je vrijeme da zatražimo da se odmah započnu i skoro završe pregovori u okviru konferencije o um, razoružanju kad se koriste dakle eksplozivne naprave. Jedna tema kojoj posvećujem jako puno pažnje i za koju sam se uvijek e, osobno zagovarala je dakle konferencija o zabrani o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa i ja radim za to da e, taj ugovor stupi na snagu jer to je prioritet ne samo za mene već za cijelu Europsku uniju. Nastavit ćemo promicati taj cilj, dakle ne samo diplomatske aktivnosti, već i financijska suradnja. Doprinosimo i to znatno e, organizaciji za zabranu nuklearnih pokusa još iz 2006. i ovom bi pri, ovoj bi prilici zahvalila podršku Europskog parlamenta za financiranje CTBT-a. Ja ću se osobno E, zalagati sa e, državama koje sudjeluju u ovoj organizaciji kako bi taj ugovor što prije stupio na snagu. O neširenju stav Europske unije je da međunarodna zajednica ima pred sobom brojne izazove u tom području i moramo ih riješiti na odgovarajući način kako bismo riješili kredibilitet ovog režima. Ovdje bih istaknula mm, primarnu odgovornost Vijeća sigurnosti UN-a za održavanje mira i sigurnosti, uključujući slučaje nesukladnosti. Neću spominjati pojedinačne slučajeve. Ukoliko smatrate da to potrebno, mogu o tome nešto kasnije reći. Što se tiče e, miroljubivog korištenja nuklearne energije, Europska unija će ponoviti svoju podršku za pravo svih potpisnica e, ove, ovog ugovora da razvijaju nuklearnu energiju za mirnodopske svrhe u, dakle, u svrhe koje su dozvoljene ugovorom. Te dopustite mi na kraju da još spomenem nuklearnu sigurnost. Summit o nuklearnoj sigurnosti, taj proces je ključan i kada sam bila zastupnica u parlamentu, ja sam to pomno pratila, Dakle, taj je summit ključan za smanjenje prijetnje od nuklearnog terorizma, teme koja je itekako relevantna, i osigurati sam ranjiv nuklearni materijal u sljedećih nekoliko godina. Obvezujemo se da ćemo podržati vodeću ulogu međunarodne agencije za atomsku energiju i kroz financijsku podršku Europske unije zatim e, fondove za nuklearnu sigurnost 40 e, milijardi eura od 2004. I isto tako e, ovime još jednom zahvaljujem parlament što je, što je podupro ove financijske napore. Hvala vam. A sada otvaramo raspravu. Najprije dajem riječ predstavnicima klubova zastupnika. Najprije dajem riječ gospodinu Galeru za dvije minute. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Visoka predstavnice, srdačno vam zahvaljujem na vašoj izjavi. Mislim da kada se radi o ovoj temi imamo veoma širok konsenzus u ovom domu i bitno je i da ta konferencija od nas, od nas europljanja, bude podržana sa zajedničkim stavom. I kod te teme se E, parola glasi da smo zajedno jači. U pregovorima s Iranom nadam se da ćemo uspjeti postići sporazum. Mi tu svesredno podržavamo e, napore e, skupine 3 plus 3 i mislim da ako uspijemo ostvariti rezultat na tom području, da dakle ako ostvarimo sporazum s tom zemljom, da će se to odraziti i općenito na cijeli proces razoružanja e, nuklearnog oružja. Još uvijek sam jako zabrinut e, o jednoj zemlji poput Sjevernoj Koreji, prije svega kada se radi i o zabrani nuklearnih testiranja, ta zemlja se ne drži na, to pravilo. E, to je u predvidljivo i mislim da je tu bitno da budemo u uskom kontaktu sa Kinom kako bismo toj gospodi tamo u Pyongyangu mogli kako bismo ih mogli na neki način držati pod kontrolom. Mislim da kada se radi o jednoj točci, kada se radi naime o izradi poticaja, da smo imali vrlo loš primjer e, vezan uz Rusiju i Ukrajinu i u tom kontekstu, jer 1994. kada smo imali memorandum iz Budimpešte, imali smo e, upravo taj pristup da, da će Ukrajina dakle, e, odstupiti od svog nuklearnog oružja, da će od drugih od Velike Britanije i Rusije e, imati osigurane granice. I ovako kako se Rusija sada ponaša, e, nemamo poticaj za neku državu da to isto učini. Baš nasuprot, neke države sada razmišljaju o tome ne bi li bilo sigurnije E, pojačati svoje napore na području nuklearnog oružja. To ne bi trebalo biti naš cilj i stoga se nadamo da će se Rusija vratiti na put mira u Europi. Hvala vam. A e sada u ime SND-a zastupnica Ana Gomez. Podsjetimo se samo katastrofe u Hirošimi i Nagasakiju. Ugovor o širenju nuklearnog oružja nije baš puno pomogao zato što se broj država udvostručio, dakle broj država koje imaju nuklearno oružje. Sada moramo učiniti sve što je moguće kako bismo doveli do potpunog uklanjanja nuklearnog oružja. Trenutak je pravi i ne samo zbog revizijske konferencije koja se održava ove godine. Imamo rat u Ukrajini koju je izazvala nuklearna sila, Rusija kršenjem e, protokola iz Budimpešta iz 1994. Zatim e, javljaju se novi oružani sukobi u Europi, na Bliskom istoku, na sjeveru Afrike. Protagonisti su različiti, no svejedno ne možemo opravdati ovakvo naoružanje i morali bismo učiti iz prošlosti. E, nuklearno oružje dovodi do daljnjeg širenja nuklearnog oružja. Moramo učiniti sve kako bi Indija, Pakistan i e, Sjeverna Koreja potpisale, to jest i ušle u ovaj režim i potpisale e, sve međunarodne konvencije. Ovdje govorimo o učinkovitosti ugovora. Govorimo o zemljama poput SAD-a, Francuske, Kine one zasigurno nemaju, materijalni, e, nemaju moralni autoritet za držanje lekcija drugim zemljama. Podsjetite se na ono što se dogodilo u proteklih nekoliko godina. One jednostavno odbijaju međunarodne kontrole i samo na taj način povećavaju nepovjerenje. E, sjetite se Irana, Pakistana, Indije i u ovom slučaju, kao što je rekla visoka predstavnica, važno je da ugovor o neširenju nuklearnog oružja E, napokon stupi na snagu kao i ugovor o zabrani nuklearnih pokusa. Moramo imati zajednički stav, moraju se pridružiti i oni koji to još nisu potpisali i moramo e, nastojati da sve zemlje učine svoj zadatak. Jasno je da Europska unija mora iskoristiti svoje diplomatske kapacitete i mora paziti da se uspostavi ovaj režim i da ga svi poštuju. A tu moraju voditi nuklearne sile Europske unije, Francuska i Velika Britanija. Hvala vam. Sada gospodin Džambaski u ime ECR-a. Imate minutu. Hvala vam, dragi kolege, uvažena visoka predstavnice. Moram reći da sam doista impresioniran time što ste ovdje na našoj plenarnoj sjednici. I to danas ponovno. Hvala vam zbog toga. Ja želim reći da je ugovor o neširenju nuklearnog oružja jedini ugovor jedini ugovor koji sprečava širenje takvog oružja. No moramo se koncentrirati na islamsku državu i na islamski e, ekstremizam te prijetnju koja dolazi iz tih krajeva. Bojimo se da takvo oružje ne završi u pogrešnim rukama. I upravo bi se na to trebala koncentrirati revizijska konferencija. Jer ta su oružja ogromna prijetnja e, čovječanstvu, ali i nacionalnim sigurnostima. Moramo nastojati osigurati stabilnost i mir i e, unaprijediti sigurnost e, nuklearnog oružja, a ako govorimo o razoružanju, ono bi se trebalo dogoditi postepeno. Istovremeno moramo e, promovirati mireljubovo korištenje nuklearne tehnologije zato što mislim da je to najčišća tehnologija i nuklearne elektrane su jedan primjer toga. U ime GUE, hvala vam. Pitam se zašto ova revizijska konferencija u ovom domu e, predstavlja danas samo razlog za izjavom, a nemamo rezoluciju vezanu uz ovaj e, životno važni, važnu temu. To bi bio e, pravi signal. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja bio je rezultat e, napada na Hirošimu i Nagasaki. Prijetnja s nuklearnim oružjem nije e, politička niti diplomatska mjera i ne bi to nikad prije trebalo opet postati. Ali sada, 20 godina nakon hladnog rata, i dalje imamo činjenicu da je, tlo onečišćeno od tisuća nuklearnih e, ostataka. Moramo raspraviti o tome koju bi ulogu Europska unija trebala, mogla i željela odigrati. Neosporno je da postoje e, tvrdolinjaši na obim stranama i proteklog vikenda su pet e, nuklearnih snaga, Rusija, SAD, Francuska, Kina i Velika Britanija sastavile zajedničku izjavu koja e, ojačava njihovu spremnost e, za razoružanjem, ali izgleda da u ovom domu se to ne uvažava, niti tisak o tome ne izvještava, iako su takve konferencije upravo u ovom trenutku e, mjera koja bi mogla izgraditi povjerenje i koja bi mogla pojačati i dati vjerodostojnost e, mir, za, mirom tim državama. Ono što nam treba je glas razuma i politika koja će dovesti do smanjenja tenzija, zato što nuklearno oružje ugrožava život sviju. Hvala vam. Hvala. Zastupnik Sebaljos e, na dvije minute u ime zelenih. Hvala vam gospođo visoka predstavnice. Pozdravljam činjenicu da komisija ulaže napore u rješavanje ovog problema i ako sam dobro shvatio veselite se suradnji sa parlamentom i očekujete rezoluciju. I baš kao što je rekla gospođa Lusing, čini se da parlament neće usvojiti rezoluciju. Stoga bih se ja obratio kolegama u ovom trenutku. I molim vas, podržite zajedničku rezoluciju, barem one, e, oni politički klubovi koji to još nisu do sada učinili. U principu se svi slažemo. Zašto se onda bojimo to reći? Zašto nećemo komisiji dati podršku? Naravno da je želimo podržati u ovom radu. Ovo je jako, jako bitno. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja je za nas iznimno važna tema i ne bismo e, to trebali zanemariti. I u odboru smo prošli tjedan organizirali raspravu i ako sam ja dobro shvatio, okolnosti nisu sjajne. Ne znam baš hoće li e, se ugovor postrožiti. Upravo suprotno čini se da zemlje potpisnice će doći na konferenciju 2015. i reći će da neće e, provesti akcijski plan koji je usvojen još 2010. Isto vrijedi i za akcijske planove koji su usvojeni prije toga datuma. Što se tiče zemalja članica, mislim da ne žele e, raskinuti ugovor, ali nalazimo se na e, raskršću. sigurnosna situacija se promijenila i to značajno i na jugu i na zapadu i znamo da bi se takvo oružje moglo koristiti. Stoga moramo osigurati da nam se ne pojavi nuklearno oružje u budućnosti u vrlo nestabilnom svijetu. Stoga, gospođo Mogherini, molim vas da učinite sve što možete kako bi se na konferenciji ostvario um, svežni i dugoročni uh, pristup i zanima me koje su, prave, koji su pravi uvjeti ako želimo da se ugovor postroži, a ne ublaži. Hvala vam, a sada u ime FTD-a gospodin Ukem. Hvala vam. O, od potpisivanja ugovora o neširenju nuklearnog oružja jako je puno toga učinjeno od zemalja potpisnica da se smanji ili potpuno ukine nuklearni arsenali, uključujući Ujedinjenu kraljevinu. Kraj hladnog rata nije doveo do kraja prijetnje nuklearnog oružja i bojimo se da bi e, nuklearno oružje moglo završiti u rukama terorista. Dakle, situacija se već pogoršala. Situacija je loša na Bliskom istoku i vidimo na koji način sigurnost jednostavno može e, nestati vrlo brzo. E, mislim da ne smijemo inzistirati na daljnjoj centralizaciji ali živimo u privilegiranom svijetu i jako je važno za nacionalnu sigurnost da razine nuklearne nuklearnog naoružanja da se e, da politika ostane u čvrstim rukama hvala vam a sada e, zastupnik Frunzulica na minutu i pol hvala vam gospodine e, predsjedniče gospođo Mogherini prije svega Nedostatak napretka u kontroli nuklearnog oružja pokazuje da moramo biti ambiciozni na sljedećoj revizijskoj konferenciji. Nedavno se dogodio jedan vrlo pozitivni događaj koji nam daje nadu da ćemo vratiti povjerenje, a to je napredak u pregovorima sa Iranom od e, izbora nove, e, nove vlade. Izgleda da su ključni problemi riješeni i ja mislim da bismo e, to trebali prevesti u jedan ugovor koji će definirati zajednički akcijski plan u kojem će se obvezati na provođenje instrumenata i moramo naravno definirati i ugovor kojeg ćemo pretvoriti u šire međunarodne, e, međunarodna pravila. To je ključno. je, važna je veća transparencija te e, razoružanje država koje imaju nuklearno oružje. To je ključno za strategiju i to je dobra stvar. A sad lošija strana. Podsjeti, dopustite mi da vas, da vas podsjetim da memorandum iz e, Budimpešte iz 1994. Prema tom memorandumu se Ukrajina odrekla svog nuklearnog naoružanja u zamjenu za e, jamstvo za sigurnost. A sada kriza u Ukrajini pokazuje da se nisu poštovala ta jamstva za sigurnost. Eto, sjetimo se toga i hvala vam na pozornosti i na suradnji. Hvala vam, a sada gospodin Jurek na jednu minutu. E, tak jak przeciwdziałać Hvala vam. Moramo se boriti protiv širenja nuklearnog oružja, a isto tako bi se trebali boriti protiv onih država koje prijete sa korištenjem nuklearnog oružja. Jer često je nuklearno oružje alat e, u tome da se vrši politika terora. U Rusiji primjerice e, imamo vojnu doktrinu koja kaže da se može koristiti nuklearno oružje protiv drugih država u slučaju rata. Dakle, visoka E, predstavnice, očekujemo od vas da ćete snažno osuditi e, takav stav jer je ruski stav prijetnja e, dakle, da se može koristiti nuklearno oružje protiv, na primjer, jedne države članice Europske unije. Moramo dobiti jasni, jasne dokaze da zemlja poput Rusije neće koristiti nuklearno oružje protiv jedne države koja nema nuklearno naoružanje. To bi bilo izvrsno. Ja vas ohrabljujem te e, pozivam Europu da iznese jednu takvu inicijativu na sljedećoj konferenciji. Hvala sada gospodin Castaldo. Hvala vam. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, skrivaju se iza akronima koje ne poznaju evropski građani. I stvarno je teško ne biti tužan kada se e, sjetimo ambicioznih želja iz ovih ugovora kojih niko ne poštuje. I ovdje se mm, ponajprije obraćam onima koji sjede u e, Vijeću sigurnosti UN-a, da ne spominjem Pakistan, Izrael e, i Sjevernu Koreju. Nijedna od tih država nije nikada odlučila maknuti to oružje iz upotrebe, a nema isprika koje se može prihvatiti. Sjetite se Osla i Vijene i posljednje konferencije u Beću. Mi se moramo zajedno obratiti svim našim zemljama i ostalim zemljama koje imaju nuklearni arsenal. I to se u trenutku poput ovoga, kad znamo kakve se geopolitičke sukobi odvijaju na teritoriju Ukrajine. To mora biti pravno obvezujuće i zato e, pozdravljam mogućnost da parlament pripremi rezoluciju. I samo da završim, moramo e, stanovnicima otočja Maršal koji su bili pokusni kunići i koji su vidjeli što zapravo znače nuklearni pokusi i koliko je bitno u potpunosti ih zapraniti. Mi podržavamo njihov e, zahtjev za odštetom od strane SAD-a. Hvala. Sada gospodin Kofod na jednu minutu. Um, Hvala vam lijepa. Hvala visokoj e, predstavnici na vrlo jasnom izlaganju o neširenju nuklearnog oružja. O tome se više ne govori e, svakodnevno za mnoge iz mojeg naraštaja i one mlađe. To se čini kao problem koji se tiče prošlosti. To se tiče jednog hladnog rata koji je davno prošao, ali ove tenzije između nuklearnih snaga su sada na vrhuncu e, kao nikad u proteklih nekoliko desetljeća. Naravno imamo i ovaj slučaj u Ukrajini gdje se vodi rat iz posredništva sa ruskim oružjem i sa ruskim borcima. Istok i zapad su ponovno u jednom zamrznutom sukobu. Dok e, naši američki e, prijatelji razmišljaju o dovozu oružja, mi u Europi bi se trebali zalagati za neširanje nuklearnog oružja i za drugačije rješenja. To zahtjeva novo povjerenje, možda i nove inspekcije kako bismo se osigurali da se poštuju trenutno važeća, važeće obveze. Svi bi se trebali pobrinuti da ovaj okvir ugovora o neširenju nuklearnog oružja ne bude okvir koji će poslužiti za izazivanje rata. Trenutne tenzije između Rusije i Europe ne bi trebale nikako usporiti ili zablokirati e, već u napred ciljeve vezane uz nuklearno oružje. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada zastupnik Balčitis na jednu minutu. Ačiū gerbiamas pirmininkė, vyriausiai Hvala lijepa. Što se tiče ovog pitanja nuklearnog oružja, to je vrlo složeno pitanje. Što se tiče revizijske konferencije, već je sada jasno da ne postoji lagano rješenje. Što se tiče pregovora s Iranom, ni oni neće biti laki. Sjeverna Koreja, nju je vrlo teško predvidjeti. u ovom trenutku ulazimo sada u sljedeću fazu. Radi se tu o krizi u Ukrajini i o stavu Rusije. Ugovor o neširanju nuklearnog oružja stvoren je u okviru hladnog rata, dopustili nam je da zadržemo stabilnost i možemo se samo nadati da će u ovom trenutku naši napori e, isto tako doniti ploda kada se tiče o sadašnjoj sigurnosti. Hvala vam. Sada gospodin Benefej jednu minutu. Gospodine predsjedavajuće, visoka povjerenice, s obzirom na nadolazeću revizijsku konferenciju, šteta je što je parlament odlučio da neće predložiti rezoluciju i na taj način prekinuo praksu iz prethodnih godina. I u 2005. i 2010. parlament je objavio svoju rezoluciju. Na taj način smo odlučili da nećemo e, reći naše mišljenje e, i to posebno svojim ovim teškim trenucima koje prolazimo, govorimo o pregovorima sa Rusijom, a i o skorom završenju pregovora sa Iranom. Siguran sam da bi naša visoka povjerenica ipak imala koristi od potpore parlamenta. No, ovoga puta E, ne govorimo samo o dugoročnom razmišljanju. Neširenje nuklearnog oružja je jedan od najdelikatnijih scenarija vanjske politike Europske unije. I zato smatram da smo izgubili priliku, ali to ne znači da ne moramo obaviti svoj posao. Zašto ne bismo pronašli druge puteve za izlaženje iz sadašnjeg zasoja? Razmišljam o konferenciji iz Beča od prošle godine koja je mm, ostvarila veliki uspjeh. Dosta bismo trebali razmišljati o toj mogućnosti kako, bismo, e, kako bi ovaj ugovor ipak bio uspješniji. Hvala vam. Evo imamo nekoliko zastupnika u proceduri spontanog javljanja za riječ. E, zastupnik Morat ima jednu minutu, izvolite. Ne, ne fakulta. Izvolite, imate, imate riječ. Ispričavam se, mislila sam da ste rekli gospodine Vorc, ja sam gospođa Vorc. Ja blisko surađujem s nekoliko organizacija civilnog društva i stoga bih e, zatražila nadležne službe da uzmu u obzir e, sve veću zabrinutost tih organizacija e, iz država koje nemaju nuklearno oružanje, a tiče se zapravo prijetnje koju samo postojanje nuklearnog oružja predstavlja zajedno sa političkim predstavnicima iz više od 160 zemalja. E, prisustvovala sam konferenciju u Beču e, pod pokroviteljstvom austrijske vlade kako bismo raspravili o humanitarnim posljedicama nuklearnog oružja. Tome je prethodio jednako tako važan sastanak, to jest forum civilnog društva. Zabrinutosti koju imaju

Hvala. Sada Gospodin na minutu. Hvala vam. ovaj ugovor na međunarodnoj razini je od iznimnog e, značaja. Vrlo je važno da pojačamo ugovor o neširenju nuklearnog oružja, te isto tako ratifikaciju od strane svih država ugovorateljica. Jasno znamo o čemu se radi. Prema duhu i slovu tog ugovora radi se tu o sprečavanju daljnjeg širenja oružja, o primjeni, skladištenju i povećanju rezerve tih e, oružja i e, NATO države su vrlo jasne po tom pitanju, ali ipak ne žele se odreći svog velikog arsenala nuklearnog oružja. U Europi i Aziji imamo nuklearno oružje i stoga na Bliskom istoku ne možemo stvoriti područje bez nuklearnog oružja. Imamo i nuklearnu doktrinu Sjednih američkih država koju Barack Obama podržava. Imamo dakle dvostruga mjerila. Imamo ambivalentni e, postupak ponašanja sa ovim ugovorom, on se stavlja u pitanje i s time se ugrožava svjetski mir. E, Izrael, e, za razliku od Irana, nije potpisala ugovor i zbog toga je slobodna od e, kažnjivosti. I to sve u suradnji s Europskom unijom, to smo ovdje opetovano ponovili i to je doista e, žalosno. Žalosno je da najveći klubovi zastupnika poput Europskih pučana i socijaldemokrata da su nam oni oduzeli mogućnost da imamo rezoluciju o ovom ugovoru. Hvala vam. Ovime zatvaram raspravu i a ne, još se javlja zastupnik Korao. Izvolite. To je zadnji govor. Hvala vam, predsjedniče. Mislio sam da ste me izbacili s popisa. Dakle, govorimo o reviziji ugovora o neširanju nuklearnog oružja i o konferenciji koja će se dodržati u svibnju 2015. Nakon 70 godina Žalosno je što još uvijek razgovaramo o nuklearnom oružju. Jer to je istina. Nuklearno oružje se još gleda kao nešto što je bitno i nešto bez čega se ne može. I istina je da mnoge zemlje ne zapadne, ali dakle utrkuju se kako bi imale takvo oružje. A kad govorimo i zapravo one se skrivaju pod izlokom da se žele zaštititi, zaštititi se nuklearnim oružjem. Mislim da smo došli do e, situacije kada shvaćamo da je to samo prijetnja ljudskom rodu. Ne služe ničemu drugome. No, mi kao Europska unija nemamo nikakve e, moći. Nažalost, sve su ovo riječi koje odlaze u vjetar. Dobro, ovo je, bila, ovo bio posljednji govor, a sada riječ dajem e, visokoj Mm, predstavnici Federiki Mogherini. Hvala vam, započet ću s jednom primjedbom koju je iznio jedan od eh, zadnjih govornika, jedna zadnja intervencija koja je bila vrlo jasna, ipak je sve rekla. Moramo zaštititi ugovor eh, NPT, moramo ga ojačati i moramo se pobinuti da on postane univerzalan što se tiče članstva i trebamo ga dakle podržati službeno i što se tiče njegovog sadržaja. Mislim da je to poruka Europskog parlamenta eh, za ovu revizijsku konferenciju ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Netko je rekao da, a to je nešto što ja prije svega eh, dijelim, a i drugi kolega u ovom domu će se s time vjerojatno složiti, da nam se čini očitim, dakle širokom stanovništvu Europske unije se čini normalnim i zapravo oni misle da se o ovome ne treba raspravljati, a ipak mislim da moramo još prijeći dosta dalek put. Naravno, e, imamo još dalek put pred sobom kada se radi o stupu veznih uz neširenje nuklearnog oružja i kada se radi o e, pregovaranju o nuklearnom atomskom programu. To će, kao što sam već rekla, imati utjecaja na, i na samu konferenciju. Nadam se da ćemo imati do tada e, opipljive, opipljiv napredak i uveravam vas da ću odigrati svoju osobnu ulogu uz potpuno posvećenost kako bih učinila da osvajamo pozitivan rezultat e, na na tim pregovorima. Mislim da bi to bio povijesni trenutak jer mi smo govorili o, nuklearnom oružju, ali e, stup vezno uz neširenje nuklearnog oružja je jednako e, važan. I mislim da jedan stup pojačava drugi, pa se stvara na neki način e, krug vjerodostojnosti, stoga moramo raditi na sva tri stupa ovog ugovora. Želim zahvaliti i naglasiti jednu stvar iz ove rasprave. Naravno, pitanje rezolucije u potpunosti u vašim rukama, ne u mojima, ali ipak ja u raspravu smatram ohrabrujućom. I e, veoma bih cijenila da držimo ovaj kanal otvorenim, dakle, e, između naših institucija kada se radi o pripremi konferencije. Prije svega zato što Europski parlament ima tu određenu ulogu, ima svoj glas a isto tako mislim da je važno da taj kanal ostane otvoren kada se radi o komunikaciji sa organizacijama civilnog društva, sa e, pokretima javnog mnjenja i sa nacionalnim parlamentima. Doista smatram da je ovo jedna od njih stvari koje se tiču naše sigurnosti, a to je nešto što brine građane kad kad postoji e, lažna iluzija da je ugovor o neširjenju nuklearnog oružja nešto što se tiče samo dobrog osjećaja, dobrog dojma najivnih ljudi diljem svijeta. To je zapravo, zapravo veoma povezano sa našom sigurnošću i to je i zato toliko važno u našim raspravama. Samo jedna zadnja stvar, vrlo jednostavna. Imamo prijetnje vezanih uz nuklearno oružje i tenzije i to je upravo zašto moramo raditi na ovome na provedbi, također na mjerama razružanja, na koracima s kojima smo započeli u proteklim desetljećima, u proteklih nekoliko godina imali smo dakle ovu doktrinu gospodina Obame, e, to je da, dalo određen elan tom procesu i uzreći u obzir ove izazove s kojima su očeni u svijetu, ne samo u Europi, ne treba značiti da trebamo odvratiti pogled e, od pravog cilja e, ovog ugovora i ugovora koji su s njim povezani, a tu se radi o tome da želimo povećati našu sigurnost, ne odreći se naše sigurnosti. Stoga želim da ostanete uvjereni e, po pitanju mog osobnog angažmana s tim u vezi i dakako da ću pokušati učiniti sve od sebe da, da europski glas ne bude samo ujedinjen, već da bude jasan i da se glasno čuje na toj konferenciji. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Mogherini. Hvala vam i što ste sudjelovali na ovom maratonu danas cijelo popodne. E, imali smo vrlo civilnu raspravu, ali čuli smo i neke ne tako lijepe riječi i ja izražavam svoje žaljenje zbog toga, ali su tako mu većem da ćemo o tom